Trenutačno predstavnik vijeća nije s nama, dajem najprije riječ vama. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. E, uskoro će se održati e, sastanak u e, G7 u Japanu gdje, ćemo, gdje će se razgovarati o gorućim pitanjima okruženje, globalno okruženje je vrlo teško. E, europski rast je dosegao posto prošle godine. Ove godine je naš rast bio veći od e, onog u SAD-u. Nezaposlenost je još uvijek previsoka u nekim zemljama članicama, no je u, principu je pala na najniže razine u proteklih pet godina. Danas imamo pet milijuna više radnih mjesta nego 2013. E, povjerenje se polako vraća, vidite to kod ulaganja, kod potrošačke e, potrošnje i e, kod zajmova, no svejedno moramo paziti. Loš gospodarski rast je razlog za zabrinutost. Rast je prošle godine palo na, na najniže razine od 2009. a zemlje u razvoju su imale bolji rezultat. Rast će ovisiti o mogućnostima koje stvaramo za sebe Potrebno su nam ulaganja, strukturne reforme i odgovorne javne financije. Moramo paziti na to. Ovaj je parlament odigrao ključnu ulogu u toj strategiji. Vi ste omogućili pokretanje investicijskog plana za e, Europu i to u rekordnoj brzini. U manje od godinu dana 100 milijardi eura novih ulaganja je stvoreno i to za više od 140 tisuća malih i srednjih poduzeća. Tako da dolazi do strukturnih promjena. Europska ulaganja su zasada bila dominirana ograničenim brojem velikih i skupih projekata, a danas vidimo sve više lokalnih projekata koji su manji i vrlo raznoliki javna sredstva mobiliziraju i privatna sredstva koja onda podržavaju provedbu strukturnih reformi. Vidimo sve više interakcije između Europske investicijske banke i lokalnih institucija. Ukratko, vidimo vrstu ulaganja koja e, do sada tržište nije uspjelo realizirati. Mi pokušavamo e, pronaći i nove lijekove za Alzheimerovu e, bolest Mm, obnavljamo gledano e, smanjujemo račune i pomažemo novoosnovanim e, tvrtkama koje su odbili drugi e, zajmodavci. Ulaganje su visoko, ulaganje je tema među prioritetima samita G7. Imamo i dobre vijesti o Grčkoj. E, prošle godine smo se e, borili kako bi Grčka ostala u eurozoni. Danas su gospodarski podaci bolje nego što je to očekivano. U drugoj polovici 2016. Grčka bi trebala ponovno početi rasti. Nezaposlenost je pala prošle godine, a vlada je ostvarila višak od 0,7% BDP-a. Program za podršku stabilnosti od prošle godine je doveo k, e, vodi ka dugoročnoj stabilnosti. Iznad svega uspjeli smo zadržati Grčku u eurozoni. Ovaj tjedan smo postigli sporazum o dovršetku prvog dijela programa, to potvrđuje. Rasprave o smanjenju e, grčkog duga su sada počele. Time priznajemo kolektivne napore koje su uložili grčki građani. Danas grčka ekonomija kreće na bolje i vjerujemo da će međunarodni ulagači to prepoznati. Na sastanku G7 Europska unija se uvijek borila za globalno gospodarstvo koje će biti regulirano pravilima, koje će biti transparentno i što poštenije moguće. Drugim riječima, pokušavali smo izvoziti naše najbolje prakse na globalnu scenu. Na samitu ovoga tjedna ćemo nastaviti u istom smjeru. Zajedno sa našim partnerima moramo pokazati da globalna trgovina može e, donijeti boljitak svima, ne samo svim zemljama, već e, svakom dijelu našeg društva. Znamo da kratkoročno globalizacija proizvodi pobjednike i gubitnike i to je onda gorivo za populističke snage diljem Europe. Stoga je naša zadaća da oblikujemo pravila igre, ali i da e, nadziremo da li se ta pravila poštuju, ali isto tako da tvrdimo da dugoročni prosperitet leži u otvorenosti i u razmjeni. U proteklih godinu dana Europska unija je povela u borbi protiv porezne transparentnosti, to jest za poreznu transparentnost. Napokon imamo dogovor o poreznim odlukama, a prošle godine smo donijeli odluku i o izvještavanju od zemlje do zemlje. Naša poruka je jasna, svako mora platiti svoj pravedan dio. I danas moramo raditi sa našim partnerima iz G7 kako bi se e, vidjelo da je to stvarno jedan globalni napor. Ako su sve naše zemlje članice e, se složile da će uspostaviti e, registar stvarnog vlasništva, onda i naši partneri moraju shvatiti da oni koji žele izbjegavati dužnost prema e, društvu da se ne mogu skrivati moramo e, biti jasni prema zemljama koje ne igraju prema pravilima slobodna trgovina mora značiti i pravedna trgovina europska komisija e, želi osigurati sustav obrane trgovine ako bude netko narušavao tržište poduzet ćemo određene mjere ova komisija pokrenula čitav niz mjera, trgovinskih mjera, kako bi se odgovorilo na dumping u industriji čelika. Na sastanku G7 ćemo insistirati da zemlje moraju e, donijeti planove kako bi se smanjila prekapacitiranost. I svi se moraju držati tih e, planova. Dopustite da se sada osvrnem na globalnu izbjegličku krizu koja je također među prioritetima e, ovog sastanka. Komisija od samog početka tvrdi da e, će funkcionirati jedino globalna rješenja. I evo, još jednom, ovaj je parlament pomogao e, u donošenju strategije koja je sveobuhvatna. Spašavaju se životin na moru, pruža humanitarna pomoć, e, osnažuju granice, pruža se podrška zemljama koje su pod pritiskom premještaju i preselju ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita ilegalni migranti se vraćaju u svoje zemlje i osigurale su se sigurne e, zakonske rute za dolazak azilanata iz e, trećih zemalja. Ove godine i sljedeće godine će Europska dati više od 10 milijardi eura za upravljanje tom krizom. Ova nam je strategija dala malo prostora da ipak sagledamo budućnost. Zajedno sa našim partnerima iz skupine G7 moramo razviti zajednički odgovor, e, okupiti resurse kako bismo riješili same uzroke migracije. E, međunarodni program preseljenja je hitan i potreban samo tako što ćemo e, tražiteljima azila dati siguran put prema sigurnosti jedino ćemo ih tako uvjeriti da ne riskiraju svoje živote to je jedini način i da razbijemo poslovni model krijumčara i najbolji način da se vrati dostojanstvo onima kojima je potrebna naša zaštita i dopustite da na kraju završim sa e, klimatskim promjenama i energijom ovo ovaj je prvi summit nakon konferencije posao kreće sada. Modernizacija našeg gospodarstva i promjena naših načina proizvodnje i potrošnje. To traži čitav niz promjena u čitavom nizu politika. Mislim da su naše tvrtke shvatile signal. Vodeće europske tvrtke mijenjaju svoje poslovne modele i stvaraju nova radna mjesta koja traže nova, e, nove vještine i nova ulaganja. Europska unija mora biti ambiciozna i postati svjetski lider u obnovljivim izvorima energije. Taj sektor sada zapošljava više od e, jednog milijuna ljudi i stvara 130 e, milijardi eura prometa svake godine. 40% e, svih izvora se danas koristi. No još uvijek ostaju znatne prepreke. Prošlo, 2013. su subvencije za fosilna goriva iznosila gotovo 500 milijardi eura. To je jako puno novaca koji se e, jako loše troši. G7 je obećao da će se te subvencije iskorijeniti do 2025. A sada moramo potaknuti skupinu G20 da učini isto. Kako nam se približava summit u Japanu, potrebna je politička koordinacija na svjetskoj razini i to više nego ikada od sporog razvoja gospodarstva do izbjegličke krize. Summit mora pokazati vodstvo i zajedništvo. Jedino, Europska unija će se nastaviti boriti za globalnu ekonomiju koja će se temeljiti na pravilima i za otvoreno društvo koje traži boljitak i sigurnost u svojim e, suradnjama s drugim. I ja sam danas siguran više nego ikada da je naš doprinos itekako bitan. Nastavit ćemo sa e, govornicima u ime klubova zastupnika, gospodin Rangel, minutu i pol u ime EPP-a. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, dozvolite da pozdravim potpredsjednika Timmermansa i dozvolite da također kažem da je sasvim jasno da je program e, G7 zapravo ogroman. Japansko predsjedništvo pokušalo je ugurati na dnevni red što je veći mogući broj tema. Ja bih se želio usredotočiti na četiri. Prva su investicije. Mislim da Europska unija mora uložiti trud, dodatni trud. Prema mojem mišljenju Junckerov plan nedostaje. U Europskoj uniji e, možemo vidjeti da su Njemačka, Italija, e, Nizozemska, Francuska također već iznijele svoje ideje. Treba nam više truda kako bismo imali dovoljno snage da uvedemo zaista korijenite promjene i snažna ulaganja koja će omogućiti Europskoj uniji da se zapravo bori za sebe i da bude usmjerena protiv prijevare. Kao što je predsjednik Obama rekao, skupina G7 trebala bi razumno koristiti svoju moć kada se radi o investicijama. Druga važna tema na koju se želimo svrnuti tiče se poreznih pitanja, posebice poreznih oaza. Mislim da trebamo učiniti mnogo više i mislim da je tu veliki dio odgovornosti na skupini G7. Moramo se pobrinuti da druge zemlje članice G7 aktivno sudjeluju u rješavanju tog pitanja. Također moraju aktivno sudjelovati, i to je moja treća tema, u rješavanju izbjegličke krize. I na kraju četvrta tema na koju se želimo svrnuti jest Zika virus. Već smo se borili s epidemijom ebole i nekim drugim epidemijama, ali moramo reći da je Zika virus već na jugu i zahvaća članice G7. Prihvaćate li plavi karton gospodina gospodina Zanija? Da, izvolite gospodine Zanija. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, istaknuli ste da bi se zapravo trebao staviti naglasak na gospodarstvo, na investicije. Ne mislite li da je ovaj događaj zapravo jedinstvena prilika u kojoj bi Europa zapravo ostalima trebala objasniti da joj je sada došlo vrijeme da zatraži solidarnost drugih aktera posebice kada se radi o rješavanju vrlo specifičnog izbjegličkog pitanja koje nije isključivo europsko pitanje. Je li došlo vrijeme i postoje li prostora za raspravu o solidarnosti na događaju koji nam prethodi? Hvala lijepa. Zahvaljujem na pitanju. Ja sam zapravo to i rekao u svojem izlaganju. Rekao sam da kada se radi o gospodarskom napretku, razvijenije zemlje zapravo imaju obvezu ulaganja i pomoći onim zemljama koje nisu u tako dobroj poziciji. E, to vrijedi za globalno i za evropsko gospodarstvo, ali kada se radi o izbjegličkoj krizi, apsolutno sam uvjeren da Europa ne bi trebala sama pokušavati riješiti taj problem. Može se učiniti više u sklopu skupine G7 da nam se pomogne. Već činimo mnogo, ali postoji i moćnija svjetska gospodarstva koja također trebaju na svojim plećima iznijeti dio odgovornosti. Hvala lijepa. Gospođa Moska u ime socijalista i demokrata. Nikada kao do sada nije suradnja bila ovako bitna i nije trebala dati ovako konkretne odgovore. Jedna nova globalizacija koja će biti povoljnija za sve je novi odgovor, odgovor na sve e, one strahove za koje smo mislili da smo ih se odavno riješili. Ksenofobije, zidovi, nacionalizmi i tako dalje. E, agenda iz Japana je vrlo ambiciozna. Ja se nadam da će zaključci biti jednako ambiciozni. Od vanjske politike do održivog razvoja i klimatskih promjena. Jedna od ključkih tema bit će globalna trgovina. Tu nam je potreban novi zamah koji će inzistirati na poštivanju pravila od strane sviju. Jedino poštivanjem e, pravila e, može funkcionirati globalno natjecanje i u skladu sa rezolucijom koju ovaj parlament izglasao prije dva tjedna, ja se nadam da ćemo pronaći odgovarajući e, način za odnose sa Kinom. Kina je vrlo važan partner i mora sudjelovati u e, promoviranju e, održive i pravedne trgovine. To se posebice odnosi na nadjeljivanje statusa tržišne ekonomije Kini i na postupke dumpinga u sektoru čelika. I na kraju želim istaknuti s velikim zadovoljstvom da je na dnevni red uvrštena i rodna ravnopravnost. Europska unija je uvijek bila e, u prvim redovima kad je, riječ o promicanju osviještenosti e, žena i osnaživanja žena te rodne ravnopravnosti kroz e, konkretne poruke. Hvala lijepa gospodin Henkel u ime kr minuta i 30 gospodine potpredsjedniče e, na prvim mjestima na agendi skupine G7 stoji svjetsko gospodarstvo i to po mišljenju je ispravno i to iz sljedećih razloga. Gospodarski rast nije izdaleka, nije dovoljno velik, e, E, a zbog toga pate e, zemlje trećeg svijeta. Nadalje, internacionalna trgovina e, ne funkcionira dobro, a regije koje su zastupljene na ovom samitu, među njima eurozona je na začelju kolone. I zato ću si dopustiti da predsjednicima Tusku i Junkeru dam nekoliko savjeta. Kao prvo, E, zauzmite se za novi start e, u svjetskoj trgovini, na primjer za CETU, TTIP i tako dalje. Globalizacija nije samo ekonomski fenomen. E, ona ne pokreće samo robe i usluge u cijelom svijetu, nego i demokraciju i ljudska prava. Kao drugo, oduprite se slatkom iskušenju slatkim iskušenjima, sigurno će vas pitati zašto eurozona zaostaje. Valute moraju biti prilagođene ekonomskoj realnosti. Gospodin... Gospodin Kaspar, izvolite. sehr Cijenjeni gospodine Henkel, govorili ste o, navodno e, e, o eurozoni koja navodno e, ne posluje, nije uspješna. Da li se slažete sa mnom da je naš gospodarski rast veći nego od gospodarskog rasta, u, u SAD-u. Zar ne biste trebali ponovo razmisliti o tome što ste rekli? Hvala lijepa. Što se tiče promatranja realnost, stvarnosti, e, to se ne može e, promatrati samo u vremenskim prozorima od 90 dana, nego u periodima od 10 godina i ako se promatra proteklih deset godina onda je jasno da je eurozona iza SAD-a i iza svih onih zemalja e, u Europskoj uniji koje nemaju euro. Hvala lijepa. Sada gospodin Telička za ALDE, dvije minute i 30 sekunde. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, gospodine prvi potpredsjedniče, dozvolite da na samom početku kažem da mi je žao vidjeti da nizozemsko predsjedništvo zapravo ne pridaje toliko važnosti samitu G7. S druge strane, drago mi je da komisija to ipak čini i slažem se sa velikom većinom onoga što ste vi, gospodine potpredsjedniče, rekli. Istaknuli ste nekoliko vrlo važnih, vrlo relevantnih točaka programa samita G7 u kojima Europa ima mnogo toga za reći, posebice u kontekstu krize s kojom se suočavamo. Mislim da možemo poslati čitav niz pozitivnih poruka. Također se slažem s vama u onome dijelu gdje ste govorili o investicijama, o strukturnim reformama i zdravom sustavu financiranja. Kada govorimo o narušavanju tržišta i reakciji Europske unije na takve fenomene, također se slažem s vama. No vi ste tako, e, isto tako upotrijebili jednu riječ koja je bitna, a to je povjerenje. Ne samo povjerenje u tržišno gospodarstvo, već povjerenje u G7. Mislim da je sada situacija takva da je proteklih nekoliko sastanaka na vrhu G7 zapravo rezultiralo spletom okolnosti u koje se ne možemo baš previše pouzdati. G7 je vrlo važan forum i mislim da može biti vrlo uspješan, ali postoji nekoliko ključnih elemenata koji ne smiju izostati. Kao prvo treba identificirati i izdvojiti probleme. To smo učinili i ima ih zaista mnogo nakon što smo to učinili, mislim da zapravo treba doći do određene razine konsenzusa, jednoglasja, kako bismo mogli te probleme riješiti. Taj aspekt meni se čini mnogo problematičniji. Treći ključni element koji bi mogao predstavljati priliku za Europsku uniju je sljedeći. Ne govorim tu samo općenito, već o vrlo konkretnim stvarima. Treba preuzeti vodstvo. G7 u nekoliko posljednjih godina jednostavno nema pravo vodstvo. I zapravo ishod E, sastanaka G7 odgovara takvoj situaciji. Pogledajmo dnevni red. On je prepun vrlo relevantnih tema, ali znamo unaprijed da će se biti vrlo teško složiti oko nekih stvari, na primjer oko relevantnih e, strategija rasta. Nadamo se da će ovaj sastanak na vrhu proći bolje, ali jedna od ključnih točaka koja bi se trebala naći na dnevnom redu jest poteškoća da se zapravo dogovori oko ključnih stvari. I upravo zato bih želio potaknuti predsjednika Tuska i predsjednika Junkera da ne pokazuju samo na što možemo zaista biti ponosni, već da zaista preuzmu vodstvo i da vrlo jasno kažu da trebamo biti odgovorni za rezultate i da to jasno svima kažu. Hvala lijepo gospodine Telička, gospodin Franzulika imam eh, pitanje za vas. Prihvaćate li plavi karton? Da. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Dragi kolega, Znate i sami da su klimatske promjene velika prijetnja našoj budućnosti, a to je nešto što je također povezano sa migrantima, posebice onima koji dolaze iz subsaharskog područja. Ne mislite li da bi vođe Europske E, komisije i e, vijeća trebali preuzeti glavnu riječ na G7 kada se radi o toj temi, pozvati šefove država i vlada e, sedam zemalja koje sudjeluju da preuzmu veću razinu odgovornosti za provedbu sporazuma iz Pariza kako bi se pomoglo državama koje su opasnosti. Da, uvaženi kolega, govorio sam o vodstvu i kad sam govorio o vodstvu, to se zapravo odnosi na sve teme koje se nalaze na dnevnom redu. Međutim, preuzimanje vodstva također znači da smo mi u stanju pronaći određenu razinu dogovora vezanu u sva ta pitanja. Vodstvo ne znači nužno uvijek biti na čelu dok ostali kaskaju za vama. Kada se radi o klimatskim promjenama, da, radi se o vrlo važnoj temi, ali trebamo globalnu akciju i trebamo zaista trud i nastojenja svih da bismo postigli rezultate. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prelazimo na gospođu Gonzales Penjas e, u ime GUE. Izvolite, imate minutu. Hvala lijepa, gospođu predsjedateljice. Dame i gospodo, želim sa vama podijeliti svoju zabrinutost zbog stajališta Europske unije o gospodarskim strategijama za borbu protiv sve veće ekonomske nesigurnosti u cijelom svijetu. Umjesto da se ovakvi forumi iskoriste kako bi se zaustavila špekulacija na globalnoj razini, kako bi se zaustavila uspostava poreznih oaza i dalje se donose odluke koje samo pogoršavaju problem. Ova gospodarska nesigurnost je posljedica antisocijalnih praksi koje komisija podupire. Da, istina je, došlo je do krize ulaganja na svijetu, ali oni koji najviše trpe od toga su građani i građanke, koji vide kako najveće sile i dalje promiču financijsku špekulaciju umjesto da traže rješenja za život ljudi. Nije kasno da e, Juncker i Tusk počnu kritizirati, da e, počnu, da prestanu spašavati one koje uvijek spašavaju, već počnu spašavati nove tvrtke. I ja se nadam da ćemo od Europske unije vidjeti nešto više od rezova i mizerije. I gospodine Timmermans, pravedna trgovina je tek 1% multinacionalnih tvrtki. Minutu i pol, gospodin Gihold, izvolite u ime zelenih. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče Timmermans, samo dvije stvari bih htio kratko reći. Prije godinu dana na sastanku G7 e, govorilo se mnogo o dekarbonizaciji. E, dakle, E, na taj način ne samo da se borimo protiv klimatskih promjena nego i e, e, doprinosimo gospodarskom rastu. Međutim vidimo da se i dalje investiraju ogromne sume u ugljen, u plin. Sami ste kritizirali da i dalje postoje subvencije za za projekte koji su zapravo štetni za okoliš. Da li postoje planovi da se s time prestane? U europskom semestru su e, prijedlozi e, reducirani, a ne pojačani u tom području, zato vas ohrabrujem e, da nastavite tako i na samitu G7 u tom smjeru. Nadalje, druga stvar, prošle godine su tražena jača pravila e, za veću transparentnost globalnih institucija protiv sukoba interesa i tako dalje. Da li će e, naši prijedlozi naići na vašu podršku, odnosno da li će G7 realizirati ove prijedloge Europskog parlamenta? Sa zanimanjem očekujem vaš odgovor. Hvala lijepa. Dvije minute, gospodin Oflin u ime fdd Hvala lijepa. Žalosna je istina da će europske e, predstavnike isključiti iz bilo kakvih relevantnih događaja E, na G7 gdje će se uglavnom glavne borbe voditi i rasprave voditi oko toga da se spriječi Veliku Britaniju da izađe iz Europske unije. Tako da će to biti zapravo dosta kontraproduktivno, ali možda će ipak s druge strane podsjetiti evropljanje zbog čega europsko gospodarstvo propada koliko je to sramotno zapravo što Evropljani još jednom sudjeluju na G7 i tamo nemaju za ponuditi ništa drugo osim jadnih objašnjenja i opravdanja zašto europsko gospodarstvo i dalje propada to je nešto što zapravo e, podsjeća na onu staru izreku nemojte dozvoliti da vas činjenice spriječe da ispričate dobru priču. Činjenica jest da najblaže rečeno stvari tamo ne funkcioniraju ujednačeno. Možemo vidjeti da je porast, e, gospodarski porast još uvijek vrlo nizak u odnosu na ono što smo imali prije nego što je počela kriza. Kada vidimo na koji način e, to se odražava na naše građane, to je još i gore. Činjenica da će se u Europskoj uniji e, prosječna nezaposlenost smanjiti 2017. godine na ispod 10% u prosjeku nešto što ne predstavlja realni cilj već jednostavno jednu od želja s popisa. Ovoga puta moramo reći da se ne možemo rukovoditi onom dobrom krilaticom iz serije Mučke. U ovo doba sljedeće godine bit ćemo milijunaši. Činjenica je da se eurozona zapravo hrve sa globaliziranim okruženjem i e, umjesto da daje svoj poticaj zapravo vuče to globalizirano gospodarstvo na dno. Tako da zapravo e, bojim se da ne možemo ponovno mirno pratiti dok se na G7 govori o tome kako će 2018. godina kodačno biti naša godina. A zapravo se jednostavno radi o tome da je Europa ubila svoj gospodarski rast. Hvala gospodine Lebreton, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Europska unija je zapravo osmi član na sastanku G7. Gospodin Juncker e, će sudjelovati na sastanku na vrhu koji će se 26. i 27. održati u Japanu. Mislim međutim da ne može ponuditi pozitivna rješenja na tri osnovne rasprave koje će se tamo e, voditi. Prva stvar odnosi se na gospodarski rast i sklonost ultraliberalizmu. Zatim o pregovorima koji će ići u smjeru pregovora koji su se vodili prošle godine na sastanku G7 vezano u stavtu. Kada govorimo o vanjskoj politici, on će svakako drvljem i kamenjem krenuti na Rusiju i govorit će zapravo o tome ne imajući u vidu koliki je doprinos Rusije kada se radi o borbi protiv islamista, o izbjegličkoj krizi. I na kraju moram reći da je jedino rješenje da se dugoročno riješe problemi i zapravo dati potporu gospodarskom razvoju i razvoju obrazovanja u državama koje za to osjećaju potrebu kako bi se zadržalo stanovništvo u tim zemljama, ali pita se, postavlja se pitanje koje su sve to zemlje. 24.5. E, na sastanku na vrhu u Europi predstavnici G7 nisu bili prisutni, a nisu bili prisutni ni prilikom najvažnijih rasprava u Europskom parlamentu. Gospodine Le Breton, upravo kada se radi o ovom pitanju, ja sam već objasnila da će i predstavnici vijeća e, biti prisutni u nastavku rasprave, trenutačno nisu ovdje zbog toga što su zauzeti. E, imate li, odnosno pristajete li prihvatiti plavi karton? Da, izvolite. Hvala lijepa, uvaženi kolega Lebreton. E, financijski vođe G7 donijeli su akcijski plan o razmjeni informacija ko se tiče suzbijanja financiranja terorizma. Smatrate li da je G7 zapravo jedna zastarjela struktura i da nije pravi odraz sadašnje situacije s obzirom na sve veći utjecaj Kine i Indije u svijetu i na vanjsko-političkoj sceni? Smatrate li da se zapravo radi o dupliciranju ostalih sličnih struktura? Gospodine Lebreton? Hvala lijepa na ovom vrlo zanimljivom pitanju. Smatram da je G7 zanimljiv instrument i jedan od drugih instrumenta koji bi mogao pomoći u rješavanju međunarodnih problema. Što se pak tiče razmjene informacija, ta razmjena informacija je naravno nužna u velikom broju područja, posebice kada se radi o borbi protiv terorizma. Ja sam predstavnik kluba zastupnika koji se zalaže za suradnju među nacionalnim suverenim državama. Dakle, takva vrsta razmjene informacije je prihvatljiva ako naravno to u potpunosti ne preuzme Europska komisije u svoje ruke koja je poznata po tome da je prepreka dobrim projektima. Hvala gospodin Balco, minuta, izvolite. Hvala lijepa gospođa predsjedavajuća. Trebalo bi nam biti drago da je na e, programu G7 zapravo pitanje izbjegličke krize. U e, izjavama za tisak potpredsjednik Europske komisije u više navrata naglasio da se radi o globalnom pitanju. To je točno. Međutim, što se misli pod e, pitanjem ili zadaćom? Govorimo li samo o financijskom opterećenju Europske unije ili govorimo i o doprinosu e, globalnih aktera? To je važno uzeti u obzir, posebice ulogu Sjedinjenih američkih država ne možemo jednostavno silom izvoziti europsku i svjetsku demokraciju zemlje eh, kao što je to bio slučaj s onima arapskog proljeća. To je ono što je zapravo dovelo do izbjegličke krize. Zato je važno razgovarati sa našim saveznicima, posebice kada se na primjer radi o SAD-u. Oni mogu mnogo toga učiniti u arapskim zemljama kako eh, izbjeglice ne bi išle isključivo prema Europi, već i u drugim smjerovima. Gospodin Kaspari, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće. E, danas imamo 5 milijuna e, više radnih mjesta nego 2013. Veći veliki dio toga nastoje zahvaljujući globalizaciji. Međutim, stotine tisuća radnih mjesta su u opasnosti upravo zbog globalizacije. I zato vas molim, iskoristite e, šanse Svameta G7 za korištenje šansi, a e, smanjivanje rizika. uzmimo primjer Kine. Mi imamo trgovinsku razmjenu obujma 1 milijarda eura dnevno. E, to je, dakle, Kina je dakle važan e, proizvođač roba i, i mnoga radna mjesta su zbog toga nastala u Europi, ali mnoga, mnogi zaposlenici u Europi su zabrinuti za svoje radna mjesta u Europi zbog Kine. Dakle, kako ćemo oblikovati svoje odnose sa Kinom i drugim važnim partnerima? To je pitanje. Zato vas molim, iskoristite priliku da na ovom pa, e, samitu skupine G7 razgovarate sa međunarodnim partnerima kako bismo E, imali sve više novih radnih mjesta i sve manje briga u Europi. A kao drugo, ja želim otvorena tržišta, ali e, želim da u budućnosti imamo više industrijskih radnih mjesta u Europi i zato e, nemojte se veseliti ako od novih, ako od starih industrijskih postrojenja, ako se zgrade pretvaraju u uredske E, zgrade i radite na stvaranju novih radnih mjesta u Europi u industriji. Hvala lijepa, gospodin Tang, minutu. Hvala lijepa. Vrlo je važno reći e, da zapravo vlade trebaju učiniti više kako bi u prvi plan stavljale e, gospodarske programe Pogledajmo primjerice situaciju s Kinom, ali svi vidimo da oni napreduju, međutim ne radi se samo u Kini, radi se i o drugim brzo rastućim tržištima, dok nam u Europi nedostaje nekakve gospodarske koordinacije. Gospodin Abe poziva sada na to da se e, inzistira na stvarnom gospodarskom rastu. On zapravo želi riješiti problem deflacije koja trenutačno postoji u Japanu. ne možemo se skrivati od toga da smo odgovorni za to što naše gospodarstvo ne ide u smjeru kojem bismo željeli. Moramo pronaći strukturna rješenja za pitanja koja nas muče. Japanski premijer je u pravu. Strukturne reforme su dobar put, ali nisu dovoljne. Moramo također pronaći način da stimuliramo gospodarstvo. A ja se bojim da G7 neće uspjeti pronaći e, zajedničko viđenje e, rješenja ovih problema. Hvala. Gospodin Marijas, minutu. Samit skupine G7 idealno je mjesto da se riješe neki od problema e, globalnog gospodarstva, osobito kazino, kapitalizam i e, potreba za štednjom. Međutim, e, ne može se te probleme rješavati bez E, uzimanja u obzir zemalja BRICS-a i problema s kojima su oni suočeni. Moramo se pobrinuti za e, pravednu raspodjelu bogatstva. Zato ja mislim da e, u zaključcima samita G7 što se tiče grčkog duga i nedavnih odluka euroskupine gdje stoji da se da se ne to uvijek iznova vraćati na isti izvor, dakle otpis dijela tog duga je neophodan kako bi se stimulirao gospodarski rast u Grčkoj, a to znači da e, rezovi u javnim službama, da se s time mora e, postupati na drugi način. Hvala sada na jednu minutu gospodin Kusu. Hvala vam. od kakve ciljeve ima G7 skupina? Pa pogledajte samo kakve interese oni brine. Oni brane staru, stare odnose sila koji su nastali još u 70 I ne vide da smo već na kraju druge globalizacije kada se govori da e, sav suverenitet na svijetu treba ići u SAD E, danas se nalazimo e, na prekretnici multipolarnog svijeta i to nas, na BRICS nas podsjećaju na to svakoga dana. Bojim se da e, na ovaj način se samo govori o populistima i pokušava se stati na kraj demokraciji. Govori se o pravednoj trgovini. Dopustite da se malo nasmijem na to. Što to znači?

Hvala vam, a sada na jednu minutu riječ ima gospođa Gil. Hvala vam. Globalni izazovi s kojima se suočavamo e, su lijepo opisani u ovom domu terorizam, migracijska kriza, energetika i klimatske promjene. A još uvijek se pokušavamo uhvatiti u koštac sa posljedicama gospodarske krize. Stoga glavni cilj G7 samita se mora time baviti. Živimo u povezanom svijetu i stvarno moramo zajedno pronaći rješenja na ove probleme. Zemlje skupine G7 su najbolja gospodarstva na svijetu i oni se, te se zemlje moraju boriti sa visokom razinom nezaposlenosti, sa stvaranjem novih radnih mjesta. Jer jedino zajedno se možemo suočiti sa izazovima koji su pred nama. Na ovom sastanku će se govoriti o, e, i o referendumu Velike Britanije za ostanak u Europskoj Mnoge britanske organizacije su danas obavijestile da bi odlazak iz Europske unije prisilio ministre da produlje mjere štednje za još dvije godine kako bi postigli višak u budžetu. A ako želimo da nas se čuje na globalnoj razini, mislim da e, Velika Britanija mora ostati u Europskoj uniji. Gospođa je preknuta. Hvala vam gospođo Gijel. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Spinelli na jednu minutu. Hvala vam. Ja bih se usredotočila na ponovnu uspostavu G8 te e, otvaranja prema e, Rusiji. Smatram da moramo revidirati naše odnose sa Washingtonom u susret e, britanskog referenduma i izbora u SAD-u. Bolje se pripremiti unaprijed, a ne kasnije. Mo, treba predvidjeti što će se dogoditi sa Brexitom i sa ne Brexitom. A što se tiče Moskve, zanima me e, da li je Europa zainteresirana za višestruku prisutnost e, vojske SAD-a i NATO-a na istočnim granicama. Washington će se polako udaljiti od e, Europe, a koristit će se Hillary Clinton kao um, primjer neuspjelih politika u Siriji na Bliskom istoku. Moramo ponovno razgovarati o tim politikama i donijeti vlastite politike. Upravo je iz takvih politika rođen ISIS, sadašnji sukobi i ono što danas zovemo izbjegličkom krizom. A to je zapravo naš neuspjeh. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Koferati na jednu minutu. Hvala vam. Gospodine povjereniče, ja bih insistirao na dvije točke koje su na dnevnom redu sastanka G7. A još jedna točka prema mojem mišljenju nedostaje. Prvo se odnosi na borbu protiv porezne utaje E, prijedlog e, OECD-a je mali prijedlog, mislim da je nedovoljan. Mislim da kod bilateralnih i multilateralnih odnosa da ipak treba ići korak dalje. A to znači da treba osmisliti rješenja koja će biti obvezujuća, koja će donijeti više transparentnosti i koja će e, izvještavanje od zemlje do zemlje dovesti na globalnu razinu. Zatim globalni trgovinski sporazumi. Ovdje ponovno nedostaje transparentnost ne možemo samo stajati po strani i gledati kako se sklapaju ovakvi sporazumi a posebice kad e, ti sporazumi imaju okolišne standarde socijalne standarde i standarde zaštite okoliša koji nisu kao kod nas u europi i treća stvar je poštivanje ljudskih prava smatram da moramo e, zaštititi osnovne temelje un-a i kad je riječ o poslovanju i kad je riječ o zaštiti ljudskih prava vrlo često se krše ljudska prava a mm, zbog granda se vrlo često krše i prava djeca. Mislim da je to neprihvatljivo. Gospodine Sis, imate jednu minutu. Puno hvala predsjedniče. Ja bih također htio govoriti o međunarodnoj trgovini. Smatram da mi moramo poboljšati međunarodnu gospodarsku e, scenu kako bismo izbjegli da virus nacionalizma koji vidimo da se sve više širi u političkom svijetu, da dovede i do virusa protekcionizma u međunarodnim trgovinskim sporazumima. No to podrazumijeva da velike svjetske sile kao što su Europska unija moraju uložiti velike napore kako bi stvorili transparentnost i e, pogodnije okruženje za trgovinske odnose, ali i u e, poreznom smislu, znači u smislu fiskalnih politika i u smislu borbe protiv utaje poreza. Ako mi ne stvorimo e, preduvjete, onda će se stvoriti protekcionizam sa svim mogućim negativnim posljedicama. Ono što nama je potrebno napraviti, a to je da se suočimo sa izvješćom krizom i na svjetskoj razini. Evropska unija je pokušala dati odgovor, ponekada bolje, ponekada sada lošije, ali moramo stvoriti nove kapacitete i senzibilizirati svjetske e, dionike ka o toj temi. I to je prilika da i tu temu stavimo na dnevni red prilikom e, sastanka. Zahvala, zahvaljujem, a sada počinjemo sa e, spontanim za riječ. Gospođa Grapini se javila, imate riječ. Mulțumesc, domnule președinte. Puno hvala. Povjereniče, vi ste ovdje izrazili glavne zabrinutosti Europske komisije i također moramo pregledati i mm, napore u posljednjih nekoliko godina. Također moramo uzeti u obzir i vašu deklaraciju kada ste, o vašu izjavu kada ste govorili o loše iskorištenim potporama za smanjenje emisija. Kakve nam jamstva vi dajete da ćete se e, sljedeće subvencije bolje iskoristiti? Govorili ste također i o borbi protiv utaje poreza, ali Mm, svi znamo kakav je problem nastao zbog panamskih dokumenata, naš uvijek nemamo nikakav konkretan prijedlog. Također i kada govorimo o trgovini, mislite li da imamo sve mjere kako bi ta trgovina bila pravedba, pravedna? Ja mislim da nemamo i zato mislim da te mjere moju biti jako dobro usmjerene kako bismo uskladili propise i kada bismo e, svaki put kada potpisujemo trgovinske sporazume sa državama kao što su Kanada, Kina i SAD. Mi moramo industrializirati Europu na pametan način ako želimo nova radna mjesta. I također moramo upravljati kroz jedinstvena i jednaka pravila, a ne da imamo dvije Europe. Puno hvala, e, gospodin Ključuk. Благодаря, господин председател, уважаеми господин Тимерманс, уважаеми колеги. Gospodine predsjedavajući, gospodine Timmermans, summit G8 u Japanu događa se u vrijeme velikih izazova svugdje u svijetu prolazimo krizu valute. Tu je turistička prijetnja, klimatske promjene, te više međuvjerskih sukoba. To su izazovi na koje međunarodne snage trebaju odgovoriti. Trebamo imati konkretne prioritete, te preuzeti konkretne obveze. Summit, summit G8 je jako važan. Trebamo staviti naglasak na migrantsku krizu, na borbu protiv terorizma, na slobodnu trgovinu. E, sve obveze vezane uz humanitarnu pomoć treba biti ispunjene. Europska unija mora inzistirati na osnaživanju suradnje na međunarodnom planu u području poreznih prijevara. Europska unija mora pokazati da je spremna e, ispuniti preuzete obveze. Hvala. Podpredsjednik. President, uh, just a few remarks. I have to say to... Samo sam htio reći da je gospodin Gigolt imao dva konkretna pitanja. Na prvo pitanje odgovorit ću vam napismeno jer ne mogu dati odgovor sada. Kad je riječ o ekspertnim skupinama i sukobu interesa unutar njih, razgovarali smo dugo s parlamentom o tome e, i s Denis de Jongom i drugim kolegama. E, izvješće će biti spremno izvješće komisije o tome će biti spremno do kraja ovog e, mjeseca. Htio bih reći da je točno da smo suočeni s ogromnim globalnim ekonomskim izazovima vezano uz teme o kojima smo raspravljali. Mislim da iz da ako ćemo e, rušiti mostove i graditi zidove, nećemo iznaći rješenje na ovaj problem. Nisam siguran da se radi o neoliberalnim politikama. Globalna trgovina će biti potrebna za inovacije i rast u Europskoj uniji. Ako pogledamo s kojim se suoča, e, s kojim se suočavamo, prije svega kad pogledamo demografiju Europe, ako se zadrži status quo, najbolja opcija je da štitimo ono što imamo, a to jednostavno znači da ćemo usporiti pad Dakle, ako želimo iskoristiti e, prilike koje e, nudi globalna situacija, moramo ići prema e, održivom gospodarstvu, prema digitalnom tržištu, prema energetskoj uniji. Moramo se pobrinuti da naše gospodarstvo postane kružno. Zato je potrebna promjena treba poduzeti određene koreke u tom smjeru. To je jedini način da ostvarimo dovoljan gospodarski rast koji je održiv, koji ne troši resurse zemlje, već ih e, čuva, a to će nam omogućiti da stvorimo društveno e, okruženje e, koje pričeljkuje većina europljana i to će nam omogućiti da se suočimo s demografskim izazovom i to je ono za što će se komisija zalagati na samitu G8. Trebamo iskoristiti što se nudi, a da pritom ne bismo smjeli biti najedni u smislu svjetske trgovine. E, to je suština onog što činimo. Slažem se sa svima koji su rekli da nam je e, potreb da, da više pažnje trebamo usmjeriti na provedbu Pariškog sporazuma. Dakle, kao što sam već rekao, potrebno, nam je održivo gospodarstvo. Da bismo e, to postigli, treba usporiti globalno zagrijavanje, a zato je pak potrebno provesti mjere predviđene Pariškim sporazumom, a o tome će se razgovarati u okviru e, G7. Migrantska kriza, izbjeglička kriza nije nešto što će samo tako proći i to neće prestati ako se napokon zaustavi sukob u Siriji. Imaćemo veliki demografski pritisak iz Afrike i iz drugih dijelova svijeta. U našem je interesu e, da pokrenemo održiv rast u našem susjedstvu i pritom mislim na šire susjedstvo što uključuje i Afriku. E, na sastanku G7 bi se o tome trebalo razgovarati. Radi se o migracijama, o mogućnostima, o poštenim vladama koje se temelje na vladavini prava i svi trebaju postati faktori na globalnoj razini i Europa treba odlučno krenuti odnosno treba čvrsto odlučiti želimo li nestabilnost i siromaštvo koja se uvozi izvana ili e, želimo nešto drugo. I to je ono o čem, što će zagovarati komisija na e, sastanku skupine G7. Hvala gospodine potpredsjedniče. Sada predajem riječ gospodinu ministru. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega ispričavam se što sam malo kasno došao na ovu vrlo važnu raspravu. Isprika gospođi Deliki, gospodinu Lobretonu i ostalim kolegama. Imali smo doista veliki sukob interesa zbog e, posjeta njegovog veličanstva kralja, ali čuo sam komentare i htio bih e, reći u ime vijeća e, stav E, o određenim pitanjima koja su pokrenuta. Potpredsjednik e, komisije rekao je da će lideri skupine G7 će govoriti o pitanjima od globalnog značenja e, u kojima G7 može pružiti liderstvo. Vanjski i unutarnji izazovi Europske unije su međusobno povezani i stoga je za Europu važno da iskoristi priliku koju pruža G7 summit E, s obzirom da su sigurnosni izazovi i unutrašnji i vanjski međusobno povezani. To je i pitanje e, e, terorizma, naravno. trebamo zaštititi interese u okviru skupine G7. Izbjeglička migra, migrantska kriza je jedan od prioriteta, jedan od najhitnijih prioriteta i dalje. E, mislim da je to pravi test za Europsku uniju i za države članice. E, Europska unija želi da se o tome razgovara u Japanu na e, razini skupine G7. Mi smo najviše pogođeni tom krizom, ali i ostatak svijeta je pogođen. To je globalni izazov i potreban je globalan odgovor i e, stoga je potrebno da se o tome razgovara na globalnoj razini. Stoga u tim područjima trebamo biti što konkretniji. Naravno, G7 nije e, provedbena agencija, ali možemo pružiti liderstvo kako bi to postala globalna odgovornost i kako bi e, lideri bili spremni poduzeti mjere za rješavanje krize. Financijska pomoć bit će učinkovitija ako se integrira u globalne napore za rješavanje migracijskih izazova te za promicanje mira i sigurnosti. Razmislite o raspravi o ratu u Siriji i općenito situaciji na Bliskom istiku, istoku. Radi se o nečemu što zahtjeva kolektivna rješenja, radi se o globalnoj odgovornosti, a tu su i naše obveze preuzete u okviru međunarodnog prava. E, G7 tražit će globalni e, odgovor. To je e, privilegirani forum i cilj je da se stvaraju partnerstva i kolektivne inicijative kako bi se teret jednakomjerno rasporedio. Stalno se e, podsjećamo da je oporavak svjetskog gospodarstva prespor. Nije otvoreno dovoljno radnih mjesta, e, sve je veći broj rizika, pa je sada došao trenutak da lideri skupine G7 se pobrinu da inkluzivan i održiv rast ne ostane samo na razinu e, ni glavnog prioriteta, već da se odgovornost ne svodi samo na reakciju pojedinih zemalja, već da postoji kolektivni odgovor. monetarna i fiskalna politika same za sebe nisu dovoljne za postizanje održivog gospodarstva. E, nedavna kretanja deviznih tržišta su nešto što je dakle bitno isto tako treba e, izbjegavati protekcionističke mjere i deprecijaciju odnosno devalvaciju valute i e, to me dovodi do treće točke, a to je međunarodna trgovina. 2015. godine lideri G7 su naglasili da su investicije i trgovina ključni za održivi razvoj, e, rast i e, otvaranje radnih mjesta. Ovaj summit e, imat će važnu ulogu u jačanju budućnosti multilateralne trgovine. A 13.5. vijeće je potvrdilo potporu komisijinom prijedlogu vezano uz e, strateške ciljeve za razdoblje nakon Nairobija. E, potpora javnosti za e, program koji se odnosi na slobodnu trgovinu se smanjio, smanjila i trebamo vratiti građane u, u igru i trebamo naglasiti koliko je važno naglasiti, e, e, naglasiti da je važna otvorenost e, trgovine i koliko je negativan pro, protekcionizam. Potrebni su isto tako sporazumi koji se odnose na rast investicije i otvaranje radnih mjesta. Potrebna su jednaka prava za sve i dio rješenja je i vezan uz industrijsku politiku, a treba riješiti i bojazni javnosti zaštita odnosno socijalna zaštita vodi prema otvorenosti međunarodne ekonomije. I na kraju bih istaknuo još dvije stvari. Oporezivanje, još jedan prioritet e, koji je zajednički nama i G7. E, panamski dokumenti su e, pokazali koliko je važno primjenjivati međunarodne porezne standarde na globalnoj razini E, treba se boriti protiv e, poreznih prijevara, utaje poreza i agresivnog e, poreznog planiranja. Isto tako smo usvojili, usvojili direktivu o e, sprječavanju pranja novca gdje se uvode odredbe o stvarnim vlasnicima i vijeće je nakon suglasnosti parlamenta potvrdilo e, određen komisijin prijedlog e, koji se odnosi na to. Vijeće je isto tako usvojilo strategiju za učinkovito oporezivanje i uspostavlja se crna lista Europske unije za nekooperativne jurisdikcije. A e, radi se i na mogućem e, općem pristupu vezanom uz direktivu za sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza. Nadam se da će u ovom području biti visoka razina ambicioznosti. I na kraju još dvije stvari. Borba protiv terorizma. To će i dalje ostati neizbježno ključan prioritet za sa, e, summit. Ti užasni teroristički napadi s kojima se zemlje su, e, suočavaju predstavljaju veliki napad na e, sigurnost, ali isto tako i na naš način života i na jednakost. Od prošlogodišnjeg sastanka E, se smanjio teritorij pod kontrolom Daesha u Iraku i Siriji, e, sve veći vojni pritisak na tu skupinu, e, zahvaljujući djelovanju Europske unije i njegovih partnera u raznim dijelovima svijeta a dovoljno je otvoriti novine da vidimo kakvi se užasni napadi događaju e, širom svijeta. Summit G7 omogućit će da proanaliziramo koje su mjere provedene te koje bi se dodatne mjere mogle uvesti. Nadamo se usvajanju akcijskog plana za borbu protiv terorizma i e, nasilnog e, fundamentalizma kako bi naše, naše djelovanje bilo što učinkovitije. Razgovarat će se i o široj političkoj situaciji u Siriji, Iraku i Libiji, kao i u Ukrajini. Jako je bitno da se obveze iz e, sporazuma u Minsku doista i provedu. To su izazovna vremena za e, G7 na više razina, uključujući Europsku uniju. Stoga je bitno da naša zajednica naroda djeluje e, pragmatično, ali na temelju zajedničkih vrijednosti i na temelju privrženosti e, ljudskim pravima i vladavini prava i naravno na temelju e, vrijednosti svjetskog poretka koji se temelji na tim vrijednostima i nadamo se da će to da ćete se i vi time rukovoditi u svom radu nadamo se da ćemo pružiti liderstvo na više frontova. Hvala još jednom na raspravi danas popodne. Hvala gospodine ministre.